sam zaprimio sedam nacrta za rezolucijom, a da ćemo isto tako o tome glasovati nakon e, današnjih rasprava. S ovim je rasprava završena. Sada možemo prijeći na sljedeću točku na našem dnevnom redu. Tu se radi o Saudijskoj Arabiji i slučaju Raifa Badavija. Želim kao prvo predati riječ gospođi Lohbiler na jednoj minuti. Za jednu minutu. Javno mučenje Raifa Badawija se sada nekoliko puta odgodilo zbog zdravstvenih razloga i to ukazuje prije svega na sljedeće kakvi su e, grozni, grozne posljedice ovih prvih nekoliko udaraca biće. Ne možemo znati što će idućih 900 udaraca E, učiniti, ne možemo se to ni zamisliti. Međunarodni pritisak za Reifa Badavija ne smije popustiti i zbog toga je ova naša današnja rezolucija bitna koja traži da se Badavi puste na slobodu e, bez ikakvih uvjeta. On nije jedinstven slučaj. Mnogi su aktivisti e, u pritvoru u Saudijskoj Arabiji. Pravo na slobodu govora se sistemski krši. Protekle godine sam gospodina Valida Bukalkovija upoznala u Saudijskoj Arabiji, on je osuđen 15 godina zatvora, on je odvjetnik gospodina Raifa Badavija. Ja bih predložila da se uspostavi lista svih onih e, koji su uh, trenutno u pitvoru u Saudijskoj Arabiji i da te osobe spomenemo sustavno pri svakom razgovoru sa Saudijskom Arabijom. Hvala vam lijepa gospodin Mark smake na jednu minutu. Hvala vam lijepa, uvaženi kolege. Saudijska Arabija je zemlja koja se pokušava diplomatski ostvariti. Do 2016. godine još biti e, članom UN-ovog e, vijeća za ljudska prava i može tako dati svoj doprinos u globalnoj borbi protiv terorizma. Saudijska Arabija može samo imati korist od toga ako se e, eksplicitno distancira od isis Mnogi muslimani se ne mogu identificirati sa tim islamističkim elementima eh, kojima se toliko pažnje posvećuje u medijima. Prvi korak u toj eh, državi u kojoj se nalaze dvije najsvetije džamije je taj da se provedu odgovarajući koraci, da ova rasprava o eh, ekstremnom islamizmu dobije na novoj dinamici. Vidimo do duše da i dalje postoje ovakvi slučajevi. Raif Badawi je nevina žrtva u jednoj državi koja se prema van predstavlja kao moderna država, a koja se zapravo unutarnje gledano e, nalazi u razdoblju tranzicije. Europa mora naglasiti da je neprihvatljivo da Saudijska Arabija sjedi u vijeću e, Ujedinjenih naroda za ljudska prava ako se ne obveze, obveže e, da se pridržava temeljnim ljudskim pravima. Hvala. Gospođa Šake na minutu i 30. Dragi kolege, bloger i aktivist Raif Badawi je po procjeni liječnika sada u takvom stanju da ne može e, prihvatiti idućih 950 udaraca biće nakon što je sad primio prvih 50 udaraca. Mi ne možemo prihvatiti kaznu koja e, krši UN-ovu konvenciju o ljudskim pravima e, koju je Saudijska Arabija sama potpisala. Ovo se tiče svih građana, ali prije svega žena i kritičara trenutnog sustava. Oni su član u e, vijeću un za ljudska prava. To je prava farsa, to možemo ovdje reći. Nažalost je u ovom domu teško govoriti jedinstvenim glasom o ovakvim primjerima kršenja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji. Pozivam sve članove iz eh, strane europskih pučana da podrže nacrt rezolucije koje su iznali ostali klubovi zastupnika. Ovi eklatantni primjeri kršenja ljudskih prava gospodina Badavuja trebamo zajedno osuditi. Mislim da je došlo krajnje vrijeme da promislimo o našem odnosu sa Saudijskom Arabijom on nije vjerodostojan dionik i saveznik u borbi protiv e, islamske države jer ne samo da je e, da već desetljećima izvozi taj ekstremistični islamski stav, već koristi isto brutalno nasilje u obliku svakodnevnih osuda koje mi toliko čvrsto osuđujemo kada islamska država čini isto. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospodin Gorao na jednu minutu. Hvala vam. Raif Badawi, bloger i osnivač e, web stranice Free Saudi Liberals, ne možemo izraziti koliko smo frustrirani ovakvom odlukom. Stoga smisao ove rezolucije je prije svega zatražiti od saudijskih vlasti da oslobode Rajfa Badawija. No iz toga treba proizaći nešto mnogo šire, a to je naša ljubav prema petrodolarima i e, analiza naših odnosa sa Saudijskom Arabijom. Zato što ovdje svjedočimo neprestanim kršenjem međunarodnih propisa i temeljnih ljudskih prava. Tako da prema zemlji koja je saveznik Zapada, se zapravo stvara jedna licemjerna situacija kada se govori o borbi protiv terorizma. Zato što kako se možemo boriti protiv ISIS-a kada smatramo prijateljem zemlju koja još uvijek e, tjelesno kažnjava novinare ili aktiviste ili koga god e, se usprotivi ili kritizira tu vjeru. Hvala lijepa, djeca da ima gospodin Kuzo, pa na jednu minutu. Hvala vam. Mi najoštrije osuđujemo postupanje prema Raifu Badaviju. Deset, tisuća, godina zatvora i tisuću udaraca bićem samo zbog toga što je satirično kritizirao vlast. Osim toga u Saudijskoj Arabiji valja kritizirati i e, represiju nad ženama. Zbog toga ne mogu biti ne e, šokiran e, stavove naših zapadnih čelnika prema Saudijskoj Arabiji. E, Kraj Abdullah je nedavno e, dakle umro, a David Cameron je i Barack Obama, dakle čelnici zapadnog svijeta, su izrazili svoju osobnu sučut i simpatiju prema takvim, e, takvom, diktatoru. Europska unija mora obraniti slabe, a ne biti licemjeran prema ovakvoj zemlji. Ovo je mm, mm, naš najveći neprijatelj i on zapravo podržava, ta zemlja podržava teroriste, radikalne teroriste. Hvala, gospodin Biden, hvala na minutu 30. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Suci koji su uh, donijeli ovu osudu protiv Raifa Badavija u Džediju i koji su ga osudili na uh, toliku kaznu, nisu znali što će s time prouzročiti. To je bila jedna od mnogih presuda protiv kritičnih saudijskih građana koji samo izražavaju svoje mišljenje. No, na ovaj slučaj reagirala svjetska javnost i sada cijeli svijet zna da se provode vrlo teške tjelesne kazne kao i odubljivanje glava kao smrtna kazna u Saudijskoj Arabiji da je to nešto što je svakodnevno. To su sve stvari koje da ih počinjava teroristička organizacija e, bi bilo nešto što bi s pravom e, osudili kao gnusne zločine. Dame i gospodo, ne bismo smjeli imati dvostruka mjerila. Pa čak ni kad se radi o državi s kojom intenzivno surađujemo u gospodarskim pitanjima i s kojima povezujemo i određena sigurnosna pitanja i interese, to ne znači da e, trebamo prihvaćati ove fenomene koji su u toliko suprotnosti sa temeljnim e, ljudskim pravima. E, svjetska stabilnost neće se osigurati ovakvim ponašanjem. To možemo postići samo demokratskim e, načinom upravljanja i dobrim e, odgovarajućim pravnim sustavom na temelju demokratskih načelja. Gospodine Vajnodcu, upućena vam je plava kartica, prihvaćate li ju? Gospodin Weigl vam postavlja plavu karticu, želite ju prihvatiti? Da, izvolite. Poštovani kolega, u vašem izlaganju ste rekli da imamo tu poteškoću ovdje u Europskom parlamentu. Kada se radi o cijelom pristupu također i Europske unije, e, pitanjima ljudskih prava, imamo mnoge države gdje se krše takva prava, to se događa u Izraelu, Maroku i u mnogim drugim državama, a sve njih smatramo prijateljskim, partnerskim državama, imamo razne sporazume koje smo s njima sklopili. Ne mislite li da je krajnje vrijeme da u ovom parlamentu jasno govorimo o našem stavu prema ljudskim pravima i kako to mislimo riješiti u budućnosti, prije svega kada se radi o ovakvim državama? Da, dragi kolega, imate potpuno pravo. Mislim da bi ljudska prava trebala biti zasebna tema koju ne bi smjeli povezivati s drugim stvarima. Nije prihvatljivo da političke zadrške u jednom slučaju naglašavaju taj fenomen, a da u drugim slučajevima su ljudska prava e, iznad ovakvih političkih tema moraju se tako i raspravljati. Gospodin Prena, Preda na jednu minutu. Najviše hvala predsjedniče. Evropski pučan traže od Saudijske Arabije da poništi osudu e, za kaznu bičevanjem e, gospodina Batavija i da odredi drugu mjeru. Sloboda govora ne smije biti tako e, uskraćivana. I zajednička rezolucija nudi zajednički zajedničko postupanje prema e, islamističkoj, državi i Saudijskoj Arabiji. I to je greška. Izaslanstvo e, Europskog parlamenta ide sutra u Rijad. Dakle, naši kolege idu u islamističku državu. Je li to e, moguće? I žao mi je što vidim da imamo tu prijedloge iz redova pučana za žurne slučajeve jedan e, zahtjev od Nadije Savčenko, a drugi koji se tiče Tartara u Krimu koji progoni e, Moskva. Eto, ta dva predmeta su odbačena i smatralo ih se irelevantnim. Hvala. Hvala gospodin Kelam, imate riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajući. Pitanje Rajfa Badavija zaslužuje pozornost. Nitko ne smije biti osuđen na tako tešku zatvorsku kaznu, ali e, kazna od tisuću udaraca bičem e, ekvivalenta je smrtne kazne. Saudijska Arabija ratificirala je konvenciju jednih naroda protiv torture, protiv mučenja i protiv korporativnih kazni. I ja doista želim da pošaljemo uvjerljivu poruku Saudijskoj Arabiji da zahtijevamo da e, odbaci tu kaznu udarac sa bičem i da e, mu se pruži e, ljudski postupak. I mi pozdravljamo istovremeno zakonodavnu reformu koja je započela u Saudijskoj Arabiji i želim ih ohrabriti na reformi zaštite ljudskih prava. Hvala gospodin Haugit, imate riječ na jednu minutu predsjedavajući bičevanje je mučenje bičevanje je uskraćivanje slobode govora svaki od tisuću udaraca bičem je zloporaba ljudskih prava zloporaba koju moramo svi osjetiti, čiju boju moramo svi osjetiti i djelovati. Njegova žena nam je rekla da je njegova patnja tolika da o tome ne može ne govoriti. Jedina riječ, jedne riječi su e, patnja. Ona traži oprost, ali istovremeno i e, mogućnost da e, izađe, da napusti zemlju i da se pridruži obitelj. Mi to danas tražimo kada je Europska unija u ponedjeljak najavila u ponedjeljak suradnju sa Saudijskom Arabijom u borbi protiv terorizma moramo se sjetiti da Saudijska Arabija smatra Rejpa teroristom. Ako suradnja s njima išta treba značiti, moramo koristiti tu suradnju da oslobodimo Rejfa. Da oslobodimo Rejfa. Oslobodimo Rejfa. Hvala gospodin Henkel, ima jednu minutu. Dame i gospodo, predsjedniče, Evo, sredotočili smo svoju pozornost na slučaj Rajfa Badavija koji je klasičan slučaj u Saudijskoj Arabiji. E, ovo je klasičan slučaj e, u, islams, u islamskom području. Naravno, ja pravim razliku e, između islama i islamizma. To je isto kao da ne pravimo razliku između kapitala i kapitalizma i, socijala socijalnog i socijalizma. Ja samo želim reći da u 75 muslimanskih zemalja barem 55 zemalja e, u njih 55 vidimo da su ljudska prava povređena, da se bolje postupa prema muškarcima nego prema ženama. I mislim da su žrtve ovdje muslimani. I stoga bi bilo dobro da se bavimo povredama kršenja ljudskih prava u svim muslimanskim zemljama. Gospodin Vaden je u potpunosti u pravu, ne smijemo imati dvojna mjerila. Hvala gospodin Depre, imate riječ na jednu minutu. Predsjedavajući, dragi kolege, ono što je tragično i nepodnošljivo u e, ovom okrutnom postupanju prema gospodinu Badavu i jeste to što to nije e, izoliran slučaj ili e, brljotina nekih represivnih organa. Ne, to je sistematičan pristup sistema koji je takav kakav je namjerno, institucije su ga stvorile, a to se dešava u zemlji koju mi smatramo savezničkom zemljom. Ono što je tragično i nepodnošljivo u kazni koja mu se nameće nije samo nasilnost tih udaraca, već zato što je, će ih dobiti zbog apostazije, dakle e, uvrede e, islamu, a oni u biti samo e, koristi internet za raspravu. Ono što je nepodnošljivo u tome svemu jeste što u biti nema razlike između nekih e, životinskih praksi dajša kojih bombardiramo i nekih životinskih e, divljačkih praksi koje e, ne osuđujemo u Saudijskoj Arabiji. Zato podržavamo ovaj naš zahtjev. Hvala, kolega Smith, ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajući. Kolege, mislim da je bilo korisno da se podsjetimo da je naša dužnost prema ljudima, a ne prema trenutnom režimu. Mi znamo kako to može brzo da se promijeni taj režim. Evo, ja sam prijatelj Saudijske Arabije, odrastao sam u Rijadu, imam jako lijepih uspomena, no upravo zbog ta, ta to prijateljstvo nas obvezuje da budemo istiniti, da govorimo istinu i da širimo e, dobro. I tamo je široko e, zastupljen e, ljudskih prava. Evo, Amnesty International radi za to. Badawi je važan zato što su saudijske e, vlasti odlučile da on bude važan, da on bude primjer i zbog toga bismo trebali reagirati. No ima tu i tisuće drugih i ova rezolucija odnosi se na sve, na njih sve i kao što je gospodin Havit rekao, ukoliko naša suradnja išta znači, moramo biti odani svojim vrijednostima i moj zahtjev prema državama stran, e, članicama i prema mojoj Ujedinjenoj kraljevini e, mogli bi malo manje e, trgovati oružjem, odnosno prodavati oružje, a više zalagati za ljudska prava. Hvala. kad Kastalda, jednu minutu. Hvala predsjedniči. Deset godina zatvora, tisuću udaraca bićem zbog e, političke, socijalne i vjerske raprave. 15 godina odvjetniku koji im odrađuje svoj posao branitelja ljudskih prava. Kakav je to kazneni sustav u kojem se da 50 udaraca bićem i onda se tih 50 liječi kako bi e, okrivljenik mogao dobiti još 950 udaraca bićem. To je sporo i bolno ne smijemo se dozvoliti da zanemarimo ovakvu okrutnost. Saudijska Arabija, ako je već partner, mora nas naučiti slušati i mora osloboditi sve one koji su neopravdano zatvoreni zbog vlastitog mišljenja. Sve one koji su za demokraciju i dijalog. Osim toga, Saudijska Arabija mora e, reformirati svoj kazneni sustav. Ovaj parlament ne može biti kamaleon kao e, prema, Saudijski prema Saudijskoj Arabiji, prema ostalim zemljama koje ste spomenuli. Zato što su ljudska prava za naš imperativ. Ne možemo prodavati naše, e, naša načela za jedan barel nafte. Zato što svaki udarac bićem na Badavija je jedan udarac bićem na našu savjest. Na našu savjest kao zastupnika u parlamentu i kao predstavnika cijele Europe. To dugujemo Raifu i svim ostalim Raifovima koji su u pritvoru u Saudijskoj Arabiji moramo iskoristiti sve instrumente koje imamo na raspolaganju i svi klubovi moraju biti ujedinjeni u, u tim naporima. Hvala, imate plavu karticu od gospodina Frunzulike. E, is he odgovoriti na pitanje? Hvala, velika hvala. U biti, gospodine Castaldo, znate, nakon onoga što se dogodilo u Parizu, terorističkih napada u Parizu protiv Šarlja Ebdoa, saudijski veleposlanik u Francuskoj sudjelovao je na skupu, odnosno demonstracijama u Parizu, da pošalje jaku poruku, antiterorističku poruku. A znate, da se sve to dogodilo u Saudijskoj Arabiji, da postoji novina poput Ebdoa u Saudijskoj Arabiji, to bi ti ljudi bili kažnjeni za apostaziju, E, bilo bi smrtnih kazni, bilo bi tisuće udaraca bičem i tako dalje, tako dalje. Ne da, evo, mogli bismo promovirati pokret ovdje u Europskom parlamentu, ne samo ja sam Charlie, već ja sam Rajf, že svi Rajf pokret. Šta mislite o tome? Kolega, u potpunosti se slažem sa vama. Ne smijemo prihvaćati licemjerje. Ako se želimo boriti protiv terorizma, to moramo pokazati i provedbom e, načela i jasno se distancirati od ovakvih okrutnosti. Ne smijemo imati nikakve sumnje prema tome, ni mi, ni naši partneri. I da, iz, e, ja sam Raif i to svaki dan. Un minut. Dobro, hvala. Gospodin Kelly, imate riječ na jednu minutu. Najpša hvala predsjedavajući. Ovo bez ikakve sumnje jako žalostan slučaj. Jer s jedne strane imamo dobre odnose s kraljevinom Saudijskom Arabijom i A s druge strane, imamo osudu za Twitter i na ovo moramo javno odgovoriti, jer to nije jednostavno prihvatljivo. Mi, mi smo ovo pretvorili u neku igrariju, a morali bismo sve učiniti kako bi se vršio dodatni pritisak na kraljevinu Saudijsku Arabiju i da se prestane s neznanjem i barbarskim činovima koje one počinjavaju u ovom trenutku i da os, morali bi osloboditi Rajfa Badawija. Hvala gospodin na minutu. Hvala predsjedniče. Saudijska Arabija, zemlja partner, Raif Badavi, bloger, deset godina zatvora, tisuću udaraca bićem, mučenje i smrt. Međunarodne organizacije su se mobilizirale i traže njegovo oslobađanje, a ovaj parlament neće poslati zajedničku poruku zato što pučani nisu željeli glasati s nama i potpisati zajedno s nama ovu rezoluciju. To je samo dodatna sol na rane Badavija. Nadamo se da će čelnici država i šefovi vlada, da će ministri, veleposlanici, diplomatičari i poslovnjaci koji putuju u Saudijsku Arabiju imati malo vremena i razgovarati o slučaju Badavija. Nadamo se da ti svi geostrateški i ekonomski interesi, da će se među svim tim interesima naći malo mjesta za razgovor o ljudskim pravima, za oslobađanje Rajfa Badavija jer ako ne dođe do toga Europska unija će ostati će šutjeti. Hvala, sada prelazimo na spontano za riječ, no kasnimo s vremenom, tako da ću dati riječ samo dvoj, dvama kolegama kako bismo mogli nadoknaditi vrijeme. A to znači, evo, započnem s gospodinom Tarabelom. Hvala predsjedniče, povjereniče, dragi kolege, ova rasprava o Saudijskoj Arabiji dobro je, dobra je prigoda da postavimo pravo pitanja. Da li smatramo da je normalno da ta zemlja nikada nije u našim žurnim slučajevima, a trebala bi često biti? Kao prvo imamo novinara blogera Raifa Badawija, oko kojeg smo se sada usredotočili, e, na kojeg smo se usredotočili, 10 e, godina zatvora i tisuća udaraca bičem, samo zato što je radio svoj posao bičem. Evo, podsjećam e, na predsjednicu FMI-a, gospođu Lagarde, koja žali za smrti kralja i kaže da je on učinio puno toga za žene. Ovo nije humor. Evo, ima ih, na primjer, dvije žene koje su u zatvoru već više godina zato što su usudile voziti auto ili jedna druga birmanka koja je, e, koja je odsječena glava. Dakle, evo, Raj Badau i svi ti ljudi koji su nevini e, moramo e, zastupati njihova prava. Dakle, ne možemo biti Charlie samo zato do, do, za vrijeme intervjua, a onda da postanemo ja sam Petro Dolar u apsolutnom cinizmu. Hvala gospođa Lunaček, ima riječ na jednu minutu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju, gospodine Poveniče. Veoma mi je drago što ovdje imamo široku većinu od šest klubova zastupnika koji zahtijevaju da se odmah i bezuvjetno pusti na slobodu gospodina F. Badawi. Jer bičevanje je zapravo smrtna kazna u e, raznim etapama. To je barbarska kazna koju ne možemo samo tako prihvatiti i ja se ipak jako čudim zašto Europska pučka stranka u okviru tog širokog konsenzusa, u okviru te solidarnosti sa FBW zašto ona tu ne sudjeluje u tome? Zašto? Je li vam nafta i gospodarski interesi e, doista stoje ispred barbarskog kršenja ljudskih prava? Hoću je da to mora biti tako. Taj manjak solidarnosti želim ovom prilikom izrazito kritizirati i vrlo mi je drago što smo uspjeli bez Europske pučke stranke koja se ovom prilikom nije e, našla našoj strani, e, da smo uspjeli naći ovaj format koji možemo zatražiti da se odmah i bezuvjetno pusti Raif Badawi na slobodu. Abdullah centar u Beču, na njega još i dalje čekamo da također osudi ovu babarsku e, kaznu i da traži oslobođenje za Rajfa Badavija. Oslobodite Rajf Badavija s mjesta. Najpša hvala. ste riječ. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Dragi kolege, želim vam zahvaliti na pažnji ovog doma posvećenoj univerzalnosti ljudskih prava diljem svijeta. Saudijska Arabija važan je partner Europske unije i utjecajan politički, gospodarski i kulturni akter u muslimanskom svijetu i na Bliskom istoku. E, kao i mnogi, mi smo zabrinuti e, kaznom nametnutom e, od, u Saudijskoj Arabiji u rujnu prošle godine od strane žalbenog suda, dakle kazna bičevanjem koja je započela, čije je izvršenje počelo u siječnju godine, mi pratimo razvoj e, situacije, njegov predmet, e, njegov slučaj i ukupnu e, situaciju s ljudskim pravima u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Nema sumnje da su uvjeti kazne gospodinu Bataviju i uvjeti i kazna koju, koja mu je dosuđena da su E, jako zamirili odnosno predstavljaju zabrinutost za Europsku uniju. Izjava glasnogovornika visoke predstavnice Europske unije Federike Mogherini od 9. siječnja podsjeća na naša, e, naše temeljne stavove u ovom slučaju i to je jedna od brojnih inicijativa koje smo poduzeli na razini Europske unije. Europska služba za vanjsko djelovanje stalno nadgleda ovaj slučaj. Isto tako e, radi i e, delegacija EU u Rijadu u bliskoj suradnji sa e, članicama Europske unije. Imamo nekoliko inicijativa i stupamo u kontakt sa saudijskim vlastima E, i lokalno i međunarodno s obzirom da je prvi e, nakon prvog niza od 50 udaraca u siječnju dalje, dalje bičevanje, dalje serije od 50 udaraca su odgođeni zbog zdravstvenih pitanja i možemo se nadati da e, dalje prođenje bičevanja će biti definitivno obustavljeno mi ćemo i dalje pozivati saudijske partnere da uh, ukinu tu uh, kaznu i naprave reviziju uh, presude jer koliko smo shvatili može se ponovno ići na žalbeni sud uskoro i općenito govoreći mi se nadamo da ćemo od imati e, bolji i otvoren e, i e, dijalog o ljudskim pravima sa saudijskim partnerima i ćemo iskoristiti mogućnost koja nam se pruža zakonodavnom reformom da će se ukinuti tjelesno kažnjavanje i da će sloboda izražavanja predstavljati i dalje ključni element u našim razgovorima i dopustite još jednom da ponovim da ćemo i dalje pomno motriti nad slučajem gospodina Badavija i e, da ćemo glasno e, govoriti koliko je Europska unija zabrinuta za ovu situaciju. Najljepša hvala. Najljepša hvala povjereniče. Dobio sam nekoliko